izmjena 174 amandmana na popratnu rezoluciju. Dakle, imamo 25 kompromisnih amandmana, a sada ću dati riječ gospođi Valenciano koja će iznijeti svoje stajalište o prijedlozima izmjena. Gospođo Valenciano, izvolite, imate riječ. Puno hvala predsjedniče. Nakon ove razmjene s gospodinom Lavrinidisom i gospodinom Šeferom, mislim da možemo započeti ovu konačnu raspravu u odboru o sporazumu o političkom dijalogu i suradnji s Kubom. Govorit ćemo prvenstveno o rezoluciji koju prati i ova preporuka, odnosno suglasnost za koju je e, dano jako puno amandmana. Naravno da eto nismo baš bili zapravo raspoloženi za rađenje rezolucije, ali tako je odlučila većina u ovom odboru. Ja sam kao izvjestiteljica predstavila rezoluciju koju smatram uravnoteženom i koja govori o tom političkom e, sporazumu, a ne o političkoj situaciji. To je jako važno. Dakle, rezolucija prati našu suglasnost ili naše nedavanje suglasnosti tom sporazumu o političkom dijalogu. Mi ovdje ne radimo izvješće o političkoj situaciji na Kubi. Dakle, insistiram na tome da je to ključni element koji želim danas ovdje naglasiti. Želim zahvaliti svim kolegama na njihovom radu. Kao što je rekao predsjednik, rezolucija je, na rezoluciju podneseno 174 amantmana, e, amandmana, 42 od amandmana, 41 od ECR-a, 5 od zelenih, 5 e, ljevica i 5 kolega Kastaldo, ostalo su pučani. Dakle, imamo jako velik dio njih smo uspjeli ugraditi u 25 kompromisnih amandmana, a preostali 21 amandman ćemo imati glasovanje o njima. Dakle, imamo 102 amandmana koji su zapravo 57% usvojenih, odnosno njih je e, podržala izvjestiteljica i također e, su ugrađeni ili pak ugrađeni u kompromisne amandmane. Dakle, ja sam pokušala u e, rađenju kompromisnih amandmana pomiriti što je više moguće kako zabrinutosti, tako i interese koje ste vi izrazili. Moram vam reći da je to bilo jako složeno, e, da ste imali jako složene e, zapravo formulacije, da ste imali čudne nekakve e, možda i zapetljane sastave, ali mi smo uspjeli i pokušali smo napraviti kompromisne amandmane kako bismo što više toga usuglasili i kako bi to izvješće bilo prihvatljivo e, većini. No, svi znate ako to nije moguće postići, onda je potrebno i postići kompromis i postići određene određene ustupke. Imali smo i sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni, ja sam predložila e, neke stvari. E, kolege e, iz kluba Liberali i Pučana su tražili da se ugrade neki novi elementi, ja sam zatražila predstavnike klubova i također izvjestitelje u Sjeni da mi to pošalju pismenim putem. Kolegica iz Aldea mi je dostavila pismenim putem svoje prijedloge, ja evo javnim, ovako javno zahvaljujem na tome. Također želim naglasiti i nešto što sam rekla i na sastanku izvjestitelja u Sjeni i što sam govorila i u svim prethodnim prilikama kada sam trebala izražavati svoje mišljenje i objašnjavati svoje kriterije. Ja sam koristila određene kriterije za prihvaćanje ili neprihvaćanje nekih e, amandmana kolega u te kompromisne. Dakle, e, prvi taj kriterij je onaj o kojem smo, e, o koji sam rekla na početku, a to je da je ovdje riječ o rezoluciji koja koja prati samo sporazum o, o političkom dijalogu. I zato je jako puno tih e, stvari koje nisu uključene u taj sporazum o političkom dijalogu. E, također nisam uključila i uvrstila e, one elemente koji su bili toliko deskriptivni po pitanju funkcioniranja Kube, zato što to nije cilj ove rezolucije odbila sam uključiti pojedinačne slučajeve koji se tiču kršenja ljudskih prava. Dakle, e, ovo je, to je bila tema koju e, zapravo ste mogli raspraviti sa Stavrosom Lavrinidisom, zahvaljujući njegovom dolasku danas ovdje. Mi sa gospodinom Lavrinidimsom trebamo uspostaviti mehanizam za praćenje razvoja situacije na polju, e, na polju kršenja, odnosno poštivanja ljudskih prava i eventualnih napredaka od strane kubanske vlade kako bismo vidjeli imali zaista pomaka. Ali ja mislim da to nije predmet ove rezolucije, što apsolutno ne znači da nije važno i da mene zanimaju. Ne, to samo znači da to nije predmet ove rezolucije i zato to nisam uvrstila. E, također sam redigirala e, i sastavila te kompromisne amandmane koje sa mog stajališta, stajališta mog kluba zastupnika smatram vrijednima. Dakle, zato e, nisam pokušala zagovarati to neko zajedničko većinsko mišljenje socijaldemokrata, nego većinsko mišljenje ovog parlamenta, a kao što i sami znate, na početku sam rekla da su stajališta u okviru parlamenta općenito jako različita. Dakle, većina ljudi ovdje želi vidjeti da je došlo do promjena na Kubi, žele vidjeti da je došlo do transformacije i to je očito, nema sumnje. I žele vidjeti e, poboljšanje ne samo političkog sustava, nego i svakodnevnog života, standarda e, tih e, kubanaca, građana Kube i to je nešto što želi većina u Europskom parlamentu, ali ne žele to postići istim putem. I zato sam pokušala obuhvatiti nekakve ta koja smatram većinskim stajalištima, stajališta koja smatram većinskim. Ono što mi želimo, a to je da e, stvari budu bolje za kupanski narod i da dođe do te transformacije, do evolucije, do promjena, Neki to nazivaju kao demokratskom tranzicijom. Ja mislim da bi najbolji instrument zapravo mogao biti dijalog. I zato ovaj sporazum o političkom dijalogu i suradnji. I ne vidim koju bi korist mogli, imali, mogli imati od toga ako ga nećemo, ako mu nećemo dati suglasnost ili ako ćemo ga bojkotirati ili ako ćemo stvarati prepreke. Ali, ako dođe do sporazuma, kao što sama riječ kaže, moramo se sporazumjeti oko zajedničkih uvjeta i to mora biti prihvaćeno i sa druge strane oceana. Inače to nije sporazum. Dakle, bez tog sporazuma o dijalogu Evropska unija će vrlo teško e, ostati e, blizu tih promjena i tom, u tom prilazom razdoblju na Kubi u ovom trenutku. Dakle, zato smatramo da je ovaj sporazum jako, jako bitan i e, da preko njega na neki način možemo i mi utjecati na tu evoluciju, transformaciju i promjenu na kubanskom otoku. E, kada govorimo o e, kompromisnim amandmana, od tih 25 kompromisnih amandmana, osam njih je usmjereno na pitanja ljudskih prava. Preuzeli smo e, duh tih amandmana koje su podnijeli kolege Također kada govorimo o pitanju e, međunarodnog kontroliranja i promicanja e, ljudskih prava te provođenja ljudskih prava, to su znači kompromisni amandmani 4 i 5, mi smo definirali naše političke ciljeve po pitanju e, onih temeljnih sloboda i ljudskih prava. Također smo spomenuli i gospodarsku modernizaciju u kompromisnom amandmanima 8 i 24. U kompromisnom amandmanu broj 11 smo govorili ponovno o e, temeljnim slobodama, o slobodi izražavanja, udruživanja i okupljanja, također i sudjelovanja civilnog društva i drugih političkih dionika, ali bez ikakvih restrikcija. Zatražili smo i jamstva E, za rad aktivista i boraca za ljudska prava. U kompromisnom amandmanu 13 e, smo naglasili važnost promicanja demokratskih vrijednosti i slobode. To ponavljamo u nekoliko navrata u cijelom tekstu. U 15. i 20. amandmanu ponovno spominjemo slobode i sudjelovanje civilnog društva. E, tri ili četiri puta smo naglasili taj princip a u kompromisu 22 govorimo o zabrinutosti zbog situacije s ljudskim pravima u ovom trenutku. Kada govorimo o tom političkom momentu, mm, u tom sporazumu i o našim očekivanjima, mi smo na neki način dali podršku i ojačili smo cijeli taj koncept naše zabrinutosti zbog e, nepoštivanja ljudskih prava. Postavili smo određene ciljeve, jer mi kao Evropska unija koja potiče i zapravo pokreće taj sporazum mora izraziti svoje zabrinutosti. E, imamo vrlo jasan govor kada je riječ po pitanju političkih reformi i e, tog tranzitnog, znači prijelaznog razdoblja u smislu nužnosti ojačanja dijaloga sa e, civilnim društvom koje će olakšati mirnu tranziciju. I ovdje, kao što sam utvrdila već sa kolegama, govorimo direktno o demokratskoj tranziciji. Mislim da je da ako to ne spomenemo da bi to bilo zaista jako neoprezno s naše strane. U desetom kompromisu smo naglasili da su e, obveze iz rezolucije obvezujuće za obje strane, to je jasno, ali smo htjeli to još naglasiti. Također govorimo i o embarku, govorimo o primjeni e, izvan teritorijalnog zakonodavstva u e, kompromisima 25 i 7. U 14 i 23 govorimo o trgovinskoj gospodarskoj liberalizaciji i osvaranju prostora za ulaganja. E, u 16. kompromisu također govorimo o e, delegaciji koju smo htjeli poslati iz ovog parlamenta i mi ćemo ponovno ponoviti tu nužnost da pošaljemo delegaciju iz parlamenta na Kubu. E, kompromis broj 12 je nešto što mi je iznimno bitno jer mislim da to neće biti po volji kubanskoj vladi, a mi tražimo znači posebnu vrstu znači odgovornosti i nadzora e, od strane Europske službe za vanjsko djelovanje, e, odnosno želimo da Europska služba za vanjsko djelovanje osigura mehanizme za praćenje provođenja tog sporazuma i da nam donosi izvještaje o tome, budući da je to od e, velike političke važnosti. Mislim da e, u domu, znači u parlamentu postoji veliki konsenzus po pitanju toga e, i da će ta suglasnost za potpisivanje sporazuma biti dana. također postoji suglasnost među državama članicama kao što je bilo i prije 20 godina dok je to zajedničko stajalište još uvijek bilo na snazi. Jer, kao što znate, u tom razdoblju je potpisano više od 20 bilateralnih sporazuma između država članica Europske unije i Kube u proteklih 20 godina. I zato bih htio da se naši kolege nastave truditi kao i do sada kako bismo e, usvojili tih 25 e, kompromisnih amandmana jer na taj način možemo dobiti konsenzus po pitanju cijele rezolucije. Mislim da je jako bitno da ta rezolucija ostane koherentna jer ne možemo vrata otvoriti jednom, a zatvoriti drugom rukom. Želimo dijalog s Kubom na kojem će biti održana visoka razina očekivanja po pitanju jamčenja temeljnih sloboda i ljudskih prava. I to je nešto što Europski parlament mora moći valorizirati e, preko mehanizama za izvještavanje od strane Europske službe za vanjsko djelovanje. Sada bih htjela čuti vas kolege Mislim da je važno da znate da je e, veleposlanik Europske unije u Havani, taj koji te itekako pomno prati razvoj situacije i davanja suglasnosti, odnosno sklapanja sporazuma i da ćemo, i da je zapravo taj koji želi da nađemo najbolji mogući način kako bi e, Kubanci i Kubanke živjeli u boljoj budućnosti. Hvala. Hvala. sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni. Gospodin Dekantes. Puno hvala. Evo, dakle, e, odmah ću reći da zapravo zbog kašnjenja aviona nisam mogao biti na izlaganju gospodina Lambrinidisa, koji, za koji znamo da je zadužen za poštivanje ljudskih prava i vjerujem da je on taj koji nije izostavio aspekte po pitanju trenutne situacije na Kubi. A, budući da sam možda e, ranije po pitanju Australije, onda me to toliko ne zabrinjava, ali mi je žao što nisam mogao biti prisutan. I sada ću govoriti u ime mog kluba, kluba zastupnika e, Pučana budući da sam ja odgovoran za ovu iznimno e, kompliciranu i tešku e, e, rezoluciju. Mislim da je svjetiteljica bila u teškom poslu, ima tešku ulogu, mislim da je ova rezolucija odmjerena, da se u njoj pokušava naći ravnoteža, E, s obzirom na to da ovdje govorimo o jednom općenitom sporazumu i zato je bitno da to mišljenje bude usklađeno. Ali, kao što znate, postupovna pravila nam dopuštaju da zahtijevamo da se napravi i rezolucija i naravno da u rezoluciji možemo ući u čitav niz nijasni, nijansi. Dakle, e, zato moram ponoviti da moj klub zastupnika e, želi podržati suglasnost ne zbog e, samog hvaljenja te druge strane e, koja nije puno toga napravila, nego upravo zbog ove povijesne prilike. Morate shvatiti da je danas zaista takvo vrijeme, takva situacija kao što je napomenula i sama izvjestiteljica, e, moramo uzeti u obzir sve one dijaloge i razgovore i rasprave koje su se vodile do sada, a koje su ponekad možda bile i neprikladne. Dakle, kada govorimo o samim osjećajima i o razumu, i ja sam taj koji ću se morati potruditi odvojiti od nekih svojih krutih razmišljanja i možda dati neke određene ustupke. E, mi ono što želimo postići to je nekakav osnovni konsenzus po pitanju kompromisnih amandmana koje je predstavila izvjestiteljica. Ja sam, ja zahvaljujem izvjestiteljici što je napravila E, veliki broj tih kompromisnih amandmana koji imaju dobru namjeru i koji su uspjeli uhvatiti mnoge zabrinutosti kako mog kluba zastupnika, tako i drugih kluba zastupnika. U svakom e, slučaju, morat ćemo se potruditi, napraviti e, neke možda i promjene i možda ćemo trebati i prevesti koju gorku pilulu kako bismo osjetili recimo taj nekakav kao e, e, ružičasti element u samim kompromisnim amandmanima jer e, jedino tako možemo postići konsenzus. E, ono što je bitno, a to je da kao što se već dogodilo i na razini e, SAD-a tijekom prošle administracije, također Europska unija je ta koja može pokrenuti drugačiju vrstu odnosa sa Kubom. Mi smo se dogovorili s izdeljicom na posljednjem sastanku izvjestitelja u Sjeni da ćemo joj dostaviti pismenim e, putem naše ideje po pitanju tih e, kompromisnih admana. Ako imamo eventualni kakvih e, izmjena ili promjena ili možda boljih formulacija. Ne samo po pitanju samih tih amandmana i naših stavova, jer ovdje govorim o e, legitimno izraženim, možda drugačijim stavima nekih članova mog kluba za, zastupnika, ali to je nešto na što mi imamo pravo i na to nikad ne smijemo zaboraviti. Možda tu možemo odmjereno ili manje odmjereno reagirati, ali imamo pravo na to. Kada govorimo o zastupnicima mog kluba, mogu nam reći da su možda nešto zahtjevniji. E, mi e, smo se možda zalagali za još neki kompromisni amandman više u kojem bismo razradili još neke e, aspekte neka pitanja. Ali da, jasno mi je da je bilo teško i da naravno nije moguće govoriti o Kubi i o njezinoj političkoj situaciji. I moramo to uključiti u ovu rezoluciju. To je e, zapravo kao da se oglušujemo E, na zahtjeve onih ljudi koji su osvojili naše e, nagrade, našu nagradu Zaharov za upravo obranu e, za ljudska prava i za demokraciju u svijetu, oni su ti koji zahtijevaju od nas da ne činimo neke stvari i ne možemo se oglušiti na to. I zato ćemo napraviti sve što je moguće da iskoristimo ovu povijesnu priliku kako bismo napravili napredak na tom polju. Dakle, mi ćemo e, podnijeti još jedan prijedlog kompromisnog amandmana našoj izvjestiteljici. E, vidjet ćemo hoće li to moći biti uklopljeno. Jer mislimo da je neizbježno govoriti o određenim stvarima. U ovoj rezoluciji svi očekuju da Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje e, provodi nadzor i da provođenje ovog sporazuma bude transparentno i da zaista bude provedeno kako spada ali ovdje se ne insistira, ne insistira zapravo na oslobađanju političkih zatvorenika. Kako to možemo napraviti? Evo, završit ću uskoro. E, Raul Castro, koji je trenutni šef države, je pred e, zapravo e, novinarima rekao o kojim političkim zatvorenicima vi govorite. Dakle, vi znate kakva je situacija tamo sa oporbom i sa političkim zatvorenicima i E, nemoguće je da će oni ih prvo uhititi i onda nakon toga samo na naš poticaj pustiti. Ne, to, to je gotovo neizvedivo. E, također moramo insistirati na tome da se, e, pre, se prekine taj progon mirovnih disidenata, znači mirnih disidenata koji se mirovnim putem bore za promjene. Evo, znači ja se sada obvezujem da ću uložiti veliki trud i dodatne napore kako bi izvjestiteljica uspjela možda imati e, drugačije kriterije koji su očito u ovom trenutku drugačiji od mojih, ali kako bismo se našli na pola puta, odnosno kako bi ova rezolucija zaista sadržavala ona temeljna pitanja. Mi je možemo produbiti jer smatramo da je ovo ogromna povijesna prilika i da e, radimo na možda drugačijem usmjerenju Kube u budućnosti i da je zato Europski parlament taj koji mora iskoristiti tu priliku. Hvala. Hvala. Dakle, sljedeći govornik sam ja u ime ECR-a. Dakle, zahvaljujem izvjestiteljice na svom radu i suradnje na po ovom pitanju. Kao što sam naglasio nekoliko puta, ušli smo u ovo vrlo otvoreni, no često smo znali reći da je zapravo najteži dio ovog dijaloga jesu upravo ljudska prava i drugi čimbenici su vrlo važni kada je riječ o odnosima Europske unije i Kube, ali ljudska prava su najvažnija. Članovi kluba LCR su uložili prijedloge izmjena. Vidimo da su neki uključeni u kompromisne amandmane, a neki nisu. Stoga mislim da prvo da potrebno pronaći bolju ravnotežu u ovim izvješćima. To znači da pregovori za tu idu dalje. Mi se ratujemo suradnji budućnosti i nadam se da ćemo uspjeti pronaći kompromise koje tako da možemo po potpunosti podržati ishode ovog, ovih, e, ovih e, radova. A sada riječ dajem gospođe u ime Aldea. Puno. hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljici Eleni Valencijana. Ja sam sigurna da radi sve što je moguće još i više od toga kako ne bismo stali, kako bismo išli prema naprijed. Vjerujem da ona maksimalno rasteži svoje stajališta kako bismo e, došli do kompromisa i uskladili se s drugima. Mislim da idemo prema sporazumu, zapravo sigurna sam u to radit ćemo i dalje na kompromisnim amandmanima. Ono što ne želimo, a to je da budu izostavljene stvari koje su nama jako važne i koje moralno ne smijemo zanemariti želimo zadržati e, znači što čvršći, e, što čvršći stav u okviru tog nekakvog razumnog okvira. Ako to ne uspijemo napraviti, onda ćemo iznevjeriti naše kubanske prijatelje koji očekujemo da nešto napravimo. Evo, i naš kolega je spomenuo e, nagradu Saharov. Dakle, nama treba ovo izvješće, popratno izvješće i popratna rezolucija koju imamo sada pred nama i mislim da možemo u nju ugraditi čitav niz nijansi i detalja. To je nešto što je iznimno bitno jer ako se malo poigramo riječima možda možemo napraviti razliku za e, kubanske građane, a ne da podržimo e, diktaturu. Mislim da ćemo se e, složiti na kraju i da ćemo doći do zapravo onih zajedničkih točaka kroz pregovore kao što smo uvijek činili do sada. Puno hvala. Thank Hvala, gospođo Jimenez. A sada eh, u ime zelenih. Puno hvala. Evo, e, Luis de Grandis me je zamijenio u prvom dijelu, zato što sam e, kasnije na ovu raspravu sa visokom predstavnikom gospodinom Lambrinidisom i također sam htio iskoristiti ovu priliku da zahvalim na e, izvrsnom radu koji su obavili na Kubi. Nadam se da ću imati priliku jedan dan razgovarati s njim o tome. Mislim da je to bio izvrstan posao i da je uspio otvoriti strukturirani dijalog sa kubanskom vladom na način na koji to nismo uspjeli u proteklim godinama. I zato mislim da je iznimno bitno što smo ga danas mogli zaslušati i zahvaliti mu na njegovom poslu. Ne želim se ponavljati, ne želim mm, ponavljati stvari koje smo govorili na prethodnim raspravama, ali u ime svog kluba želim naglasiti da smatram da su kompromisi koje je predstavila izvjestiteljica nešto e, što e, ćemo razmisliti, o čemu ćemo razmisliti po pitanju konsenzusa. Također ćemo insistirati na našim pitanjima, a to je e, da naravno da mm, moramo dobiti što je veći mogu mogući, moguću potičku za davanje suglasnosti za sklapanje sporazuma između Kube i Europske unije i zato želimo da taj sporazum bude potpisan. I u drugim prilikama sam e, rekao da bi bila jako loša vijest da kažemo da ne možemo doći do sporazuma jer e, čuo sam da su i neki drugi klubovi odlučili pa podržati taj sporazum. Mislim da je to jako dobar e, znak i da će imati veliku većinu i mislim da bismo trebali dati zeleno svjetlo sporazumu, ali insistirati naravno na nekim stvarima koje su nama u našem klubu bitne. Želimo im pokazati da na neki način cijenimo to što su otvoreni nego prije. Ali pitanje ljudskih prava nas i dalje iznimno zabrinjava. E, čini mi se da u 25 kompromisnih amandmana imamo osam e, u kojima se spominju ljudska prava i moram se podsjetiti, moram vas podsjetiti zapravo na jedan dokument koji je vezan uz jednu drugu zemlju e, gdje smo također insistirali upravo na tom pitanju i zato mislim da je to iznimno bitno uzeti u obzir. I E, ne bismo htjeli na neki način očvrsnuti još više ovaj tekst jer ćemo na taj način ući u probleme da dobijemo e, široku podršku e, toj suglasnosti. Dakle, Europska unija već radi na tom novom okviru i jako puno država članica već radi u toj novoj fazi. Evo, sigurno znate da već postoje neki novi šefovi vlada koji već imaju e, zapravo dogovorene sastanke i posjete otoku i ne bi htjeli da išta spriječi ostvarivanje njihovih dubljih veza s otokom zbog nekakvih dokumenata koji će možda prestrogi i prekruti izaći iz naših institucija. Dakle, mi ćemo podržavati dalje ovakav smjer e, i razvoj i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti veliki konsenzus. Hvala gospodina Ortazon. Gospodin Sala izvolite. Zahvaljujem gospodine mm, predsjedatelju. Mislim da je dobro objašnjeno koje je stajalište našeg e, kluba zastupnika, 28 članica Europske unije, e, vijeće kao institucije, također Europska služba za vanjsko djelovanje te e, Europska komisija su zatražili od parlamenta da daju suglasnost što se tiče našeg kluba zastupnika, ja ne vidim nekakvih poteškoća po pitanju toga da e, taj sporazum u političkom dijalogu i suradnji zaista i stupi na snagu, ali mislim da Europski parlament mora izraziti svoje mišljenje. E, to mišljenje koje nije usmjereno ka tome da zadovolji ili da možda ne zadovolji, odnosno e, da ne pogoduje kubanske vlade, nego da zajamčimo poštivanje temeljnih sloboda i ljudskih prava. Kada govorimo o posebnom izaslaniku za ljudska e, prava, e, vi znamo da kakva je situacija na e, Kubi i ono što moramo napraviti, a to je da moramo ostati koherentni. I ja ne bih tražio od Kube drugačije stvari od onoga što je ovaj parlament i Europska unija tražila od drugih država s kojima smo sklapali sporazume o političkoj dijalogu i suradnju, kao što recimo Kolumbija. Dakle, mislim da moramo primijeniti iste kriterije i ja bih zatražio izvjestiteljicu e, kao potpisnicu određenih e, amandmana da se još više mobilizira, da bude e, još više otvorena ka tome da imamo zaista uravnoteženu rezoluciju u pitanju u kojoj ćemo se svi moći usuglasiti i u kojem ćemo moći izraziti želju da Europski parlament zaista u velikim konsenzusom podrži ovaj sporazum, da da tu suglasnost jer nitko ne želi e, stvarati prepreke da taj sporazum istupi na snagu i da zaista on bude e, ratificiran između Europske unije i Kube. Mi smatramo da je to e, znači jedan normalni proces u kojem postoje neke određene anomalije koje moramo i itekako izladiti i ne smijemo dopustiti da se ponavljaju u budućnosti. Hvala vam. Ima nekih drugih kolega koji žele nešto reći? Ne. Gospođo Valencijanu, želite zaključiti? Mm, ja sam uvijek bila otvorena saslušati nove prijedloge i nekako mi se činilo da sam već došla do svom maksimuma i da sam uspjela e, postići tu neku, znači bar minimalnu koherentnost. Ali da, problem je ta koherencija, zato što neke osobe kažu, ma ne, sporazum nikakav problem, ali pak s druge strane e, dajemo vam tekst koji, u kojem se napominje toliko problema i nudimo pak paralelne tekstove onome koji je ovaj ono ovome našemu i tako dalje. Dakle, evo ponavljam, riječ je o sporazumu, o političkom dijalogu i suradnji. Nije riječ o trgovinskom sporazumu i molim vas da ne miješate jednu stvar s drugom. I to gospodin Salafranka savršeno zna. To je samo sporazum koji će nam pomoći da započnemo sve ono što želimo započeti s Kubom. To nije trgovinski sporazum koji zahtijeva ispunjavanje ne znam kakvih standarda i uvjeta. Ne, to je samo prvi korak kako bismo stvorili trgovinske sporazume u budućnosti. Mislim da je to još jako daleko, ali ovo je jedan prvi korak koji se tiče dijaloga i suradnje. Kada govorimo o pregovorima, naravno da se oni moraju održavati ako ostanemo koherentni. Ako ste spremni za otvaranje nove faze u odnosima s Kubom, mi ćemo to i napraviti. A u kontekstu te nove faze mi ćemo konsolidirati ovo izvješće, pokušat ćemo imati što veći utjecaj, tako da prenesemo naše vrijednosti i sve ostalo. I morat ćemo imati na umu, kao što sam već i ranije rekla nekim kolegama, da je to već gotova stvar. Da države članice već i jesu na toj razini dijaloga e, sa Kubom i to na pun razini razini od onoga na kojem je Europska unija. I mi kao Europski parlament moramo i dalje igrati ovu ulogu ako idemo e, u skladu sa realnostima, znači sa stvarnim stanjem, e, sa činjenicama koje zaista postoje na kupanskom terenu. Zahvaljujem. Na kraju rasprave želim naglasati da će se 26. na odboru AFET glasovati o ovom izvješću i onda vjerojatno na plenarnom zasjedanju u srpnju. Sada bismo mogli preći na točke 8 i 9, dakle sporazumu s Novim Zelandom, međutim ovo je već prerano, stoga Mislim da ćemo sada napraviti kratku stanku i nastavit ćemo sa sastankom u 17 sati. Mislim da je gospodin Tanok još nije ovdje. Dakle, evo, nastavljamo sa sastankom u 17 sati i zahvaljujem gospodinu Šeferu što je danas bio ovdje s nama. Hvala. hvala bogu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 We will resume the meeting with... Um... Nastavljamo sa sasankom. Imamo točku 7. Ispričavam se, točku 8 i 9. To je sporozum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Novog Zelanda s druge strane. I sada moramo prijeći na tu točku dnevnog reda. Europska unija i Novo Zeland je danas su da će uh, zadržati uh, bilateralne značajne kulturne, povijesne odnose, i odnose između ljudima, a sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Novog Zelanda potpisan je uh, u listopadu 2016. godine i to je jedan potpuno politički okvir za odnose između Europske unije i Novog Zelanda. Ono pokriva područje od zajedničkog interesa, globalna i regionalna sigurnost, borba protiv terorizma, ljudska prava, gospodarska suradnja, trgovina, klimatske promjene i, e, suradnja na području e, znanosti. I uskoro se očekuje pokretanje i sporazum o slobodnoj trgovini. Gospodin English je bio u Briselu u siječnju tijekom svoje engleske ture, samo mjesec dana nakon što je stupio službeno na dužnost. I to je jak signal toga koliko jako cijeni naše bilateralne odnose. Sada bih htio predati riječ e, našem izvjestitelju, gospodinu Tenoku, koji nam je predao nacrt preporuke kao i popratnu rezoluciju. Izvolite gospodine Teneku. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Pa sporazum o partnerstvu i suradnji kojeg se još skraćeno zove PAK, eh, engleska kratica između Europske unije i Novog Zelanda, je inicijativa koju jako pozdravljamo. Novi Zeland je jedan od najužih partnera Europske unije, imamo zajedničke interese, zajedničke vrijednosti s tom državom i ovaj sporazum se eh, nadograđuje na onu e, izjavu koju smo potpisali 2007. godine, gdje smo tako ustanovili te uske odnose. Tu se traži više suradnje i više e, ministarskog dijaloga. Sada nam je drago što smo uspjeli uključiti rezoluciju uz prijedlog za davanje suglasnosti Europskog parlamenta, šime možemo pokazati e, koliko podržavamo taj sporazum i izraziti da smo jako solidarni sa državom Novog Zelanda. E, ovaj sporazum pokriva mnoga područja koje inače sadrže, a imamo i sličan strateški sporazum s Kanadom. I tu sam ja također bio i to mi je bilo vrlo drago izvjestitelj za naš odbor i za parlament. Ta područja tiču se borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala, pomoć globalnom razvoju, da surađujemo na multilateralnoj razini zajedno i da se naravno borimo protiv klimatskih promjena, te da podržavamo održiv razvoj. Novi Zeland je predvodnik što se tiče sektora obnovljivih izvora, te si je postavio vrlo ambiciozne ciljeve za proizvodnju obnovljive energije, što je vrlo sličan cilj kojeg nalazimo i u mnogim našim državama članicama. Taj naglasak na borbi protiv klimatskih promjena, na podržavanju državog razvoja i na promicanju e, bioraznolikosti, e, nešto što se kao snažan element povlači kroz ovaj sporazum i ja podržavam taj pristup. Članak 15. tu tražimo da se radi na osnaženju sporazuma u okviru svjetske trgovinske organizacije, primjer što se tiče fitosanitarnih e, standarda. To je također jedan važan znak koliko su sve strane opredjeljene tom sporazumu. Mi smatramo da će ovaj sporazum ojačati i onog onaj sporazum iz 2012. godine kog smo potpisali sa Novom zelenom, što omogućava Novom zelenu da sudjeluje u misijama zajedničke e, sigurnosne i obrambene politike. Ova država ima važnu ulogu što se tiče postizanja mira na svijetu, a ta uloga je još i važnija kada pogledamo gdje se ta država nalazi i koliko je mala. Imamo i sudjelovanje u EU NAFPOR Atalanti, to je operacija Europske unije za borbu protiv piratstva. Mi smo sa velikim veseljem prihvatili tu njihovu pomoć i nadamo se da ćemo uskoro imati još i druge inicijative i suradnje na području e, održavanja mira. U ovom izvješću također naglašavam ulogu koju je Novi Zeland odigrao u našoj misiji u Afganistanu za obuku e, policijskih snaga. Imali smo jedan brislavski sastanak u Afganistanu i u 2016. godini u e, listopadu je zapravo i u okviru e, tog sastanka potpisan i ovaj sporazum. Mislim da govorim za čitav dom kada kažem da ovaj pozitivan ton održava dobru e, volju i prijateljstvo koje dom osjeća prema Novom Zelandu i da je naš odnos jedna sila dobra za cijeli svijet. Imat ćemo nekoliko amandmana, s njima ćemo uključiti još neke elemente koje nismo uspjeli u nacrtu uključiti prije, prije svega regionalne e, inicijative suradnje. Nadam se da će amandmani iz kluba zastupnika isto tako biti e, konstruktivni prema odnosima između Europske unije i Novog Zelanda. Da zaključim, mislim da ovo potpisivanje sporazuma nije samo pozitivan razvoj u našim odnosima sa Novim Zelandom, već da je jedan dio širog konteksta jednog uspjeha Europske unije gdje vidimo da možemo učinkovito raditi na tome da postignemo sporazume sa trećim državama što se tiče političke suradnje, ali isto tako i što se tiče e, slobodne trgovine. Imali smo CETU, E, i e, sporazum o partnerstvu sa Kanadom i sada vidimo da ovdje imamo jači angažman sa tom pacifičkom regijom jer će Europska unija e, sa Australijom, sa Novim i sa Japanom u idućih godinu dana otprilike krenuti i izrađivati sporazume slobodne trgovine. Ja mislim da je ovo važan signal svima onima koji pokušavaju podarivati koliko je bitno članstvo država u Europskoj uniji. Sada kada Ujedina kraljevina prelazi na pregovore u Brexitu, vidimo da u mojoj državi postoji, postoje neki koji još uvijek vjeruju u carstvo, e, neko carstvo 2.0 i da e, primjerice Europska unija smeta Ujedinoj kraljevini na putu e, ka posljednju sporazumu osobnoj trgovini sa Kanadom i sa drugima, a zapravo će sada Ujedinoj kraljevina morati bilateralno ispregovarati te sporazume, a ovaj sporazum o slobodnoj trgovini primjerice će upravo tada 2019. godine stupiti na snagu kada će se završiti pregovori o Brexitu. Hvala i sada gospodine Ungurino u ime Europske pučke stranke. Da, Hvala vam. Gospodin Tenek je doista iznio briljantne primjedbe i ja mogu samo reći da je ovo vrlo jednostavno izvješće, da nema nikakvih spornih pitanja i svi se slažemo oko toga da je Novi Zeland doista izvrstan partner Europske unije s kojima dijelimo jednake interese, jednake vrijednosti, unatoč tome što imamo veliku geografsku udaljenost između nas. E, ovaj sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Novog Zelanda potvrđuje te odlične odnose, političke i gospodarske odnose, a isto tako i dobre odnose u okviru istraživanja i razvoja. Gospodin Tenak je obavio odličan posao, kao što smo i očekivali sa ovim nacrtom izvješća. Mislim da neće biti nikakvog razlaženog mišljenja, mišljenjima što se tiče završnih formulacija. Mi mislimo podnijeti nekoliko amandmana, ali ti amandmani se uopće neće ticati ičega ključnog u ovom izvješću. I stoga se nadam da će sporazum između Europske unije i Novog Zelanda pripremiti put e, za jedan sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, što mislim da je sljedeći logični korak nakon ovoga. Hvala vam. Hvala vam. Sada Zapravo ne vidim predstavnike socijaldemokrata ovdje, pa ćemo preći na gospođu Nikolaj koja je izvestica u sjeni za klub zastupnika ALDE. Hvala vam gospodine predsjedatelju. U ime kluba zastupnika Alde mogu reći da mi pozdravljamo ovu rezoluciju i pristup kojeg imamo rezolucije. To je doista dobar pristup. Imamo dugu povijest naših odnosa s Novim Zelandom i svakako imamo zajedničke vrijednosti. Na međunarodnoj sceni surađujemo zajedno I vrlo je dobro poznato da je Novi Zeland i sudovo u nekim operacijama u Afganistanu primjerice i u operaciji Atalanta. Prošle godine ovdje u listopadu smo imali taj sporazum o partnerstvu. To je vrlo važan politički pravni okvir za oblikovanje odnosa između Europske unije i Novog Zelanda. U sporazumu se radi o borbi protiv terorizma, u borbi protiv organiziranog kriminala, posebice kibernetičkog kriminala. Novi Zeland tu ima mnogo iskustva i znanja o tome. Očekujemo sporazum o slobodnoj trgovini također s Novim Zelandom, zato što je Europska unija treći po veličini glavni eh, trgovački partner Novog Zelanda, što znači da smo već razvili vrlo dobre gospodarske odnose s tom državom. I posebice pozdravljamo e, sektorsku suradnju, poljoprivreda, ribarstvo, energetika, istraživanje, znanost, tehnologija. Imat ćemo nekoliko manjih amandmana koje ćemo podnesti u ime našeg kluba zastupnika. To nije nešto što se jako razilazi od ovog pristupa gospodina Tenoka i nadam se da ćemo zaključiti pregovore o ovoj rezoluciji i da ćemo onda moći nastaviti tu dobru suradnju između Europske unije i Novog Zelanda. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Hvala vam. Ne vidim uh, nikoga drugoga ko se javio za riječ. A, ispričavam se gospodin Šolc. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja nisam izvjestitelj u Sjeni i ne želim se uplitati u rad izvjestitelja u Sjeni e, iz naše kluba zastupnika, ali tri kratka komentara. Želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu dokumenta i htio bih naglasiti nekoliko točaka. Kada govorimo o sporazumu o slobodnoj trgovini i budućoj gospodarskoj suradnji, dakle suradnji po pitanju trgovine s Novim Zelandom, onda se tu radi o bilateralnoj suradnji. A to treba imati na umu i kada, govorimo o pregovorima sa Australijom. Dakle, moramo vidjeti kakva će biti ta nova kvaliteta koju ćemo uspostaviti pomoću ovog sporazuma o partnerstvu i suradnji, šime ne bismo smjeli umanjiti održiv razvoj Novog Zelanda, prije svega ekonomski održivi razvoj. I mislim da tu moramo pažljivo pripaziti na to e, koje će biti srednjoročne i dugoročne perspektive Novog Zelanda. I ako pogledate kulturnu i znanstvenu suradnju, onda vidimo da je to također točno, dakle da trebamo naći nova područja suradnje, e, od čega će obje strane imati koristi. Hvala. Hvala. Pitaću gospodina Teneko, želi li ponovno preuzeti riječ? Samo da zaključim. Gospodine predsjedatelju, želim reći da pozdravljam ove tople komentare kolega. Ovo je svakako nekontrovezno izvješće jer je to naj, su to naši najuži odnosi s bilo kojom drugom državom i imamo tu svakako iste vrijednosti što se tiče demokracije, ljudskih prava i što se tiče njihovom pristupu u globalnim izazovima koji su nam zajednički poput, klimatskih promjena, to jest globalnog zagrijavanja. To će svakako se jako odraziti na tu regiju Pacifika i na one jako male države. I mislim da možemo s ovim izvješćem poboljšati odnose između naših dviju strana. Mm, rok za podnošenje amandmana je sutra i naravno ja ću promotiti amandmane i zatim ćemo onda u dogodno vrijeme sazvati sastanak sa izvestom u, u sjeni. Hvala vam gospodine izvjestitelju, kao što ste rekli sutra u 11 sati je rok za podnošenje amandmana. I onda vam još mogu reći da ćemo 7. rujna se ponovno vratiti na ovu točku. I zatim je sad tajništvo priopćilo da ćemo odgoditi točku broj 7 e, za sutra, budući da ne možemo danas imati ovdje s nama mnogo kolega koji su bili prisutni na e, ovom putovanju E, do 6 sati kada smo opet vidjeli to. I stoga ćemo zaključiti sa današnjim sastankom i nastavljamo sa dnevnim redom odbora APET sutra u 9 sati. Hvala vam lijepa.